Well, hello everyone. You Dobar dan svima, dakle dobili ste dnevni red, ako nema prigovora možemo ga smatrati usvojenim. Ja imam par obavijesti. Najprije, dobili smo dva korgenduma, jedan o zdravstvenim e, uređajima, a druga o in vitro diagnostici parlament treba e, to analizirati i odobriti. U 23. su svi to dobili. Imamo rok do 21.3. Dakle, e, ovim možemo smatrati ta dva korigenduma odobrena, s obzirom nisam dobila nikakve suprotne zahtjeve. Ovo će biti prosljeđeno službi za plenarnu. U vašem dosijelu također imate izvješća misija na COP24 u Katovice, u Nijmegen. Za, u Evropskoj zelenoj prijestanici, u Nizozemskoj. I tu isto tako i izvješće o misiji u Kini. Dakle, to su bile obavijesti. Podsjećam vas da ćemo imati domjena koji ćemo označiti dakle, kraj ovog eh, mandata idućeg tjedna u Strasburu. Poslala sam svima pozive. Pozvali smo također i partnere iz komisije. Predsjednici komisije vijeća će biti tu od šest i pol nakon eh, glasanja u srijedu. Dakle, svi ste dobrodošli no svakako bi bilo dobro da to potvrdite pre tajništvu, da li možete nazočiti ili ne. Danas imamo prijevod na 20 e, jezika i kao inače imate dosije na raspolaganju u elektronskom formatu i ovo će biti isto tako emitirano preko interneta. Imate također dos, je zapisnik od 26. 27. veljače. Ako ne bude prigovara do kraja sastanka, onda ćemo ih smatrati odobrenim. Sada prva točka za raspravu je prigovor u skladu s člankom 106. poslovnika. Radi se o autorizaciji za određene uporabe kromovog trioksida. Ovdje se razmatra o zahtjevu za rezoluciju izvjestitelj je gospodin Eichhout, ali koliko vidim Njega će zastupati gospodin Hausling. Dakle, izvolite, imate riječ. Ja, Za drage kolegice i kolege, evo moramo ponovno uložiti prigovor protiv odobrenja na stavljanje na tržište jedne kemijske spoja odnosno tvari koje smatramo da je visoko rizičan, a riječ je o, bromovom, kromovom trioksidu. To je jedan vrlo opasan, opasan spoj koji je karcinogen i iz toga naravno proizlaze dvije vrste problema. S jedne strane mislimo da su rizici preveliki, a s druge strane to je problem je da nema sigurne alternative. E sad e, da vam kažemo koje informacije Mislimo da, da bi se donijela konačna odluka potrebne su još daljinske studije i e, spoznaje o samom tom e, spoju. Naravno, problem je još dodatan što se taj kromov trioksid koristi praktički od igle lokomotive, koristi se od pesticidima, u kozmetičkoj industriji, u ruževima za usta, do avioindustrije. I taj problem je, problem, to je velik problem jer je toliko poduzeća, toliko korporacija i proizvođača podnijelo zahtjev da se izda to odobrenje za njegovo e, puštanje u promet i stavljanje na tržište. A s druge strane nema ni alternative, dakle to je ono što je najveći problem problem. A tam ne možemo trenutno ni provjeriti, zapravo znanost nam još uvijek nije omogućila da provjeramo da li postoji još nekakva alternativa i na tom treba poraditi. E, komisija je zemljama članicama u rujnu 2018 e, objavila da potrebne informacije ne postoje u cijelosti nego samo parcijalno i komisijin dokument je identificirao dvije opcije. Prvo, da li da se uskrati izdavanje odobrenja, druga opcija da bude to u skladu sa ričom ili e, da ne bude. I zatim pitanje minimaliziranja rizika. To je komisija onda dodatno tražila da se provede. E sad naše pitanje komisije otkud je su mogli dakle konformno sa važećim pravom smatrati opcijom 1 i tu se pozivamo na e, presude koje su donesene u vezi uredbe Riča. Europski sud je vrlo jasno rekao u ožujku prošle ove godine da su ako se ako se ikakve manjkovi u zahtjevu ne mogu E, ničim nadoknaditi. Primjerice, vi dobijete vozačku dozvolu bez e, da ste proveli test e, vida i onda kažete dajte vi meni dozvolu za vožnju pa ću vam ja naknadno dostaviti svoju potvrdu da dobro vidim. To vam isto tako da je komisija je na taj način dala zapravo suglasnost, ali je rekla da će se naknadno dostaviti još nedostajuće analize rizika i nedostajuće još analize. Međutim, e, mislimo da se na temelju onog što je sud presudio, već u sličnom slučaju koji se odnosio na e, recimo karcinogenost i o toksičnost glifosata, možemo da se pozovemo na to i tražimo da se e, ovdje zapravo zadrži izdavanje dozvole. Drugim riječima, komisija je kao i prošloj točki koju se mi stalno pozivamo iz ove presude suda od ožujka, našla u istoj situaciji da je sa svojom izjavom zapravo već pokazala da je njihovo izdavanje dozvole protupravno. I zato pitanje da li će to komisija ponovno glasati o tome ili će promijeniti tu dozvolu koju je izdala za kromov trioksid. Na to mora komisija odgovoriti. Jasno je da je odbijanje izdavanja dozvola jedino pravo rješenje. Međutim, s druge strane znamo da je kromov trioksid se koristi u strašno puno područja, kao što smo već rekli, od aviona i pesticida do ruža za usta i zbog toga mislimo da bi naravno od e, povlačenje ove dozvole moglo imati isto vrlo teške i nezgodne posljedice. Zato je vrlo bitno da znamo koje su konkretno poduzeća podnijela sve zahtjev komisije da im se izda dozvola i e, što se tu događa. Naše rješenje je zapravo da nađemo jedan kompromis između odbitka ili e, izuzeća da se dozvoli primjena samo u vrlo vrlo određenim situacijama i kod određenih proizvoda i proizvođača gdje su ispunjene sve stvari iz uredbe rič. A iznimno možemo dakle to samo kao iznimno dozvoljavati i onda tražimo da se još naknadno dostavi sve što se provede u znanstvenim studijama, da li postoji alternativa, da li smo na putu da ju stvorimo i koje su konkretno, e, konkretno posljedice po štetne po korisnike potrošače, ali i po radnike koji rade sa tim spojem u toj proizvodnji. Dakle, tu mora biti potpuno jasno da mi moramo poštivati presudu suda koju, na koju se stalno pozivamo i to, na to moramo i komisiju uputiti. Riječ je o presudi iz ožujka o glifosatu, ali ovdje je e, sud rekao sve o proceduri. Naravno, moraju se minimalizirati rizik. Mi znamo da za sada imamo premalo znanstven kromov trioksid. E, za sad još uopće nema nikakav prag, vrijednost praga. On na taj način je obuhvaćen sadašnjim zakonodavstvom iz riča, ali to moramo izmijeniti. Najljepša hvala. Gospodin Grostet, izvolite. Hvala, predsjednice. Evo, moj će govor biti drugačiji. Ja naime želim podržati prijedlog komisije i objasnit ću zašto. Nitko naime ne osporava da Chrome 6 ima kancerogene, mutagene i reprotoksične osobine, svojstva, no znajući to sve, to sve iziskuje stroge predostrožnosti pri uporabi, najprije kako bi se zaštitilo radnike koji koriste te e, proizvode, a i kako bi se zaštilo okoliš, naravno. Komisija se oslanja na e, mišljenja stručnjaka i smatra da rizici korištenja te tvari mogu biti u potpunosti e, pod kontrolom i treba je koristiti sve dok se ne pronađe dobra alternativa. Taj krom 6 je nužan u industriju brojnim situ za brojne uporabe i znam brojna mala srednja poduzeća koja ga koriste. Jer, iako postoje neke zamjenske verzije, one su jako ograničene i nisu jednako učinkovite. Što više, korištenje e, trioksida kroma e, se, evo, u Francuskoj, na primjer, koristi pod iznimno strogim uvjetima. E, francuska pravila su takva da E, su predviđene gornji pragovi e, izloženosti tim e, tvarima i te gornje granice su jako niske. Dakle, ne znam zašto ne bismo preuzeli takav način korištenja. Dakle, kažemo si da ako imamo jako niske gornje granice i stroge uvjete, onda to može biti sve prihvatljivo i to je podsjetio i prethodni korisnik. Dakle, bez produženja te dozvole ne bi se moglo, na primjer, u e, zrakoplovnoj industriji raditi brojne stvari. To se dakle ne bi moglo e, raditi u Europi, dakle trebali bismo izvoziti te elemente iz avioindustrije van Europe kako bi se tamo koristilo te tvari i onda vraćalo u Europu. Dakle, <laughs> kakav tu ostavljamo ekološki otisak. I na taj način bismo samo prebacili problem u druga mjesta na svijetu gdje su sanitarne i druge norme puno slabije od naših. Dakle, imajući na umu odnos koristi i opasnosti koje predstavljaju određeni vidovi uporabe trioksida kroma, e, čini mi se da ne treba dovoditi pitanje prijedlog e, Europske komisije. Hvala, predsjednice. Hvala vama, gospodin Grosteto. Sada gospodin Belek. hvala, dobro jutro. Dakle, jako važne stvari su rečene je rekla ih je François Grostet. Najprije dopustite samo da dodam par stvari. Françoise se poziva na malo srednje poduzeća i ovaj zahtjev za autorizaciju podržava više od 150 korisnika ove tvari, a većinom se radi o MSP-ima. Dakle, ovo naravno predstavlja i veliko administrativno opterećenje sa njih. A među vremenom, dragi kolegi, imamo veća poduzeća koja su dobila autorizaciju za korištenje e, trioksida, pa najčešće i na 12 godina. Dakle, ova autorizacija je puno restriktivnija. Mi ovdje govorimo o razdoblju od 4 do 6 godina maksimum e, sa jasnim ograničenjima koja su i sa jasnim e, revizijama koje su predviđene, kao što to François spomenula. Dopustite da se pozovem i na izvješće savjetodavnog odbora, jer ako pročitate tekst prigovora, to stvarno zvuči alarmantno zdravstveno gledano. Naravno, treba biti jako oprezan kada se koriste takve proizvode, ali savjetodavni odbor kaže da kada se govori o utjecaju na zdravlje, kao što je to spomenuto u prigovoru, ne stoji e, jer taj savjetodavni odbor, a to su znanstvenici u pitanju, kažu i tvrde da E, broj slučajeva koji se spominje u prigovoru je po svemu sudeći preuveličan. To kažu znanstvenici i u zadnjoj rečenici stoji Dakle, ponovno korištenje tih procjena mimo socioekonomske analize e, savjetuje se da se ne koristi dakle izvan konteksta teksta te informacije, a to upravo i rade u prigovoru. Dakle, ovdje se radi o alternativnim činjenicama, da ne kažem što drugo, koje se koriste i spominju u tekstu prigovora. A drugo, u osnovnom Francuazi spomenula moguće alternative, kad ih ima, kada postoje, treba koristiti e, alternative. A evo što kaže savjetodavni odbor, smanjuje znanstveni savjetodavni odbor se slaže da te alternative nisu uvijek moguće za u ovom vremenskom okviru. Mogu vam ja to pročitati sve naglas, ali je tekst malo složen. I onda se spominje i zadnji element, dakle presuda 7. E, ožujka mogla biti paralela, ali to nije sigurna stvar. Dakle, ja mislim da bismo trebali dati komisiji vremena da ovo malo e, utjecaj e, ove sudske odluke e, malo bolje analizira, sagleda. U svakom slučaju možemo zaključiti da smo u predizbornom razdoblju gdje je svaka autorizacija podvrgnuta mnogo čemu. Dakle, Françoise je spomenula i opasnost da se šalje izvan, da se stvari rade izvan Europske unije kako bi se zaobišlo dakle autorizacije, dakle mislim da bi bilo stvari bolje zadržati unutar Europe. Dakle, treba dati autorizaciju, možda ne na 12 godina kao što se to radi sa velikim automobilskim sektorom, ali tu imamo dakle male i srednja poduzeća E, i ona spodvrgnuta podvrgnuta brojnim kontrolama i revizijama i dakle mislim da, evo, ovo je naš prigovor prigovoru. Hvala. Hvala vama. Da li još netko želi nešto reći na ovu temu? Ako ne, onda molim gospodina Flua iz komisije da iznese i predstavi stav komisije na ovu temu. Hvala, dobro jutro, uvaženi zastupnici, predsjednice. Mi smo primijetili prigovor parlamenta e, za tri autorizacije. kojima će se raditi na, govoriti na plenarnoj idućeg tjedna. Želim napomenuti da nacrt zahtjeva za rezoluciju o kojoj sada razgovara tiče se važnih e, korištenja e, autorizacije predmeta. U nacrtu rezolucije se kaže da više od stotinu tisuća radnika i 400 mjesta, 4000 mjesta e, da se tamo koriste ove tvari. Želim reći da odbijanje autorizacije znači da poduzeće tvornice moraju na dan nakon odluke prestati koristiti te tvari, što znači da brojne od stotina tisuća radnika e, mogu biti izloženi, e, mogu ostati bez posla, opskrbni lanac je prekinut i mogu, može doći do velikih e, gospodarskih, socijalnih konsekvenca, dakle relokacija, u neeuropske zemlje i gubici milijarde eura. Važno je zamijetiti da predmeti na kojima se koristi kromov trioksid ne sadrže više tu tvar, tako da ih se može slobodno uvoziti izvan Europske unije. Mi ovo nismo olako shvatili ovaj zahtjev prigovor i pažljivo smo analizirali prigovor i sve spomenute aspekte u rezoluciji. Tako da smo, na primjer, se poslali pitanje da li prigovor treba e, prebaciti na rič odbor e, prije nego što se uopće raspravlja o ovom nacrtu. I u prvoj analizi 27 od 28 država članica jasno je podržalo prijedlog e, da se izda autorizacija i onda kada smo odboru dali nacrt rezolucije, 24 države članice glasale su za nje. Točno je da se ovdje pokriva širok spektar korisnika Stoga je komisija napravila dubinsku analizu i uložila veliki napor kako bi se svelo korištenje na e, kromov e, trioksid i da se radi u polju primjene e, ovog zahtjeva. Nacrt rezolucije priznaje da je nužna autorizacija za neke od korisnika i poziva komisiju da tim korisnicima da mogućnost da podnesu zaseban zahtjev. No, komisija raspolaže mogućnošću samo da da ili odbije autorizaciju. Mi nemamo ovlasti da damo određeni rok, odobrimo određeni rok korištenja za korisnike. imamo situaciju u kojoj je došlo do kritike zato što e, nije, nisu stavljene na raspolaganje e, alternativne mogućnosti za korištenje određenih tvari. No, u sudskoj odluci je rečeno da svi zahtjevi moraju biti dobro e, opravdani, a ne e, i konkretni, a ne da budu spekulativne prirode. U kontekstu ovog zahtjeva sve su, svi su zahtjevi e, dobro analizirani, čak i pružatelji alternativnih tehnologija, takozvane PVD tehnologije, su se obratili komisiji da dobije autorizaciju za Langsys i još jednu tvar uz za razdoblje od e, do 7 godina i s ciljem da se alternativne tehnologije dovoljno razviju kako bi dobila autorizaciju stupanja na tržište. Dakle, umjesto da odbaci autorizaciju, komisija predlaže da se izda autorizacija na kratko razdoblje i ograničen e, e, broj korisnika i to pod strogim uvjetima podsjećam da su ti da ti uvjeti ovise o točnoj vrsti korištenja i da je to 5 do 20 puta strože od e, ograničenja, postojećih ograničenja koja su parlament i vijeće e, izdali u prosincu 2017. godine. Zaključno, komisija je uvjerena da je iznašla odgovarajuću ravnotežu e, koja u potpunosti ocrtava sve ciljeve e, uredbe RIČ. Hvala. Hvala vama, gospodine Hausling, izvolite. Pa, komisija je sad zapravo rekla da ima problema i sama je to <laughs> potvrdila upravo, kao što vidimo. Međutim, ne vjerujem da su zapravo izvukli prave zaključke iz E, presude suda od 7. ožujka. Mislim da tu nema tako velikih razlika prema sadašnjem slučaju. Naravno, ne možemo sada argumentirati E, gospođo Grosset, mislim da je to zapravo čudno kako vi to kažete, da ako to prejako ograničimo, onda će se proizvoditi izvan Europske unije. Mislim da je to zapravo argument e, koji ne bi trebao stajati po onom sistemu. Ako to mi ne budemo radili, radit će druge. Ne, mi imamo vrlo jasan propis za to. To je uredba Rič. I, ali komisija tu jako velikodušno u svoju korist tumači Rič. I to ne može tako biti. To se tako ne može raditi. To je su ključ cijelog problema. Mi smo rekli, naravno, razlika je da li se nešto dozvoljava u svemirskoj industriji ili se to dozvoljava da se koristi u, proizvodnji ruževa za usta i to u onom zadnjem sloju, onom direktnom. I prema tome komisija tu nije napravila nikakvu diferencijaciju, a nema ni, ni nužnih zapravo znanstvenih e, studija kojima bi potvrdila svoje mišljenje i inače u vijeću nije bilo jednoglasno mišljenje. Vijeće Njemačka je glasala protiv što me zapravo iznenadila jer vidite ovo je sad e, oni su isto čak rekli da se na taj način ako se to prihvati E, očuvaju industrijska lokacija u Europi, ali to nije način da mi argumentiramo. Stoga mislim da bi komisija trebala još jedan puta to pogledati i vrlo jasne e, uvjete navesti komisija kao i neku alternativu. I ako nemamo trenutnu alternativu, kao što znamo, ne smiju se paušalno davati dozvole, jer to niti je stručno, niti je u skladu s ričom, nego izrazito protiv. Hvala lijepa, time zaključujemo raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je glasanje. Na ono je predviđeno za 10 sati, tako da ćemo pričekati ne nekoliko minuta da možda dođe još kolega. Well, hello everyone. Dobar dan svima. Molim vas da zauzmete svoja mjesta da možemo početi sa glasanjem. Imamo samo nekoliko točaka dnevnog reda. Sva glasanja su elektroničkim putem i nema ničega kontroverznoga. Tako da će vam trebati kartice. Jeste li spremni? Odlično. Prvo, imamo djelomični sporazum koji proizlazi između institucijskih pregovora o uspostavljanju programa za okoliš i klimatske aktivnosti, odnosno program LIFE. Otvoram glasanje. I will follow you. Okay. We have an abstention from this. Gospođa Jatemake je suzdržana. You vote in favor. Okay. Ne, nije, vi ste za. U redu. zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim, osvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma o proračunu za 2020. mandat za trijalog. Otvoram glasanje. And it's closed. I zatvoram. Usvaja se. Zatim, prijedlog rezolucije o prigovoru u vezi sa autorizacijom za određene uporabe kromovog trioksida. Otvaram glasanje. And it's closed. Zatvaram. Usvaja se. I time smo završili s glasanjem. No, Nastavljamo sa zajedničkim javnom saslušanje PETI i ENVI o poricanju klimatskih promjena. Saslušanje počinje u 10.30 u prostoriji 4Q1. Dakle, molim vas da prisustujete. Ovo je naš posljednji sastanak. Inače smo rezervirali drugi travnja, no ipak eh, želim vam eh, sve najbolje za vaše daljne aktivnosti u sljedećoj